I'm Monica Maggioni. Dobro večer Evropa, ja sam Monika Maggioni. Ja sam Conor McNally, ovo je Eurovizija. Hvala vam. Danas smo idemo uživo više od 30 zemalja u Europi. S nama je pet glavnih kandidata za predsjednika Europske komisije. Ovo je njihova prilika da 400 milijuna glasača kažu zašto bi trebalo glasovati za njih. Zašto? Zato što će vaš glas odlučiti tko će postati idući predsjednik Europske komisije. Idemo uživo iz Europskog parlamenta u Briselu. Večeras e, vi imate ključnu ulogu u raspravi u ovoj debati, ali e, budući da ćete sudjelovati na titulu možete pustiti na Tell Europe hashtag. Evo večerašnjih pravila. Kandidati će imati samo jednu minutu da odgovore na postavljena pitanja. Imati će tri mogućnosti za replike od 30 sekundi. Tražili smo od kandidata da govore engleski kako bi olakšali prevođenje na 23 jezika. Troje njih se složilo, a redoslijed u kojem će kandidati govoriti je odlučen danas. Prije nego što počnemo sa današnjom debatom, dajem riječ gospodinu Šulcu, predsjedniku Europskog parlamenta, da se prisjeti gospodina Žaluka Dehana. Dame i gospodo, Danas je iznenada naš kolega Jean-Luc Dehane umro. On je bio zastupnik u Europskom parlamentu, a i bivši predsjednik vlade Belgije. Njegov e, nasljednik i Verhofstadt je ovdje večeras s nama. Htio bih zapitati Gija da ukratko oda poštovanje njegovom prethodniku i zastupniku. Otvorio bih ovu debatu tako što ću odati poštovanje našem kolegi Jean-Luc Dehanu koji je danas preminuo. Jean-Claude Juncker i ja bili smo mu kolege u e, Europskom vijeću. Moram vam reći da je on bio velik europljanin, velik državnik. Isto tako bio je i potpredsjednik e, Europskog ustava zajedno sa Valerij Žirkazom Destenom i Julianom Amatom i tako je nastao Lisabonski ugovor. Radilo se o čovjeku koji je uvijek govorio istinu. On je zaista govorio riječi koje nisu uvijek bile popularne, međutim imao je hrabrosti da to učini. Molim vas sve da ovo sučeljavanje posvetimo njemu i da odamo poštu velikom čovjeku Evropljaninu. Hvala vam. Hvala vam gospodine Ferhofstadt. Počinjemo s vaše strane jer vi ćete biti prvi koji ima pravo na uvodnu izjavu. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala lijepa, dame i gospodo. Ovo su ključni izbori. Svaki puta kada se održavaju izbori, političari kažu da su oni ključni. Međutim, ovoga puta to je zaista tako Europski kontinent i Europska unija nalaze se na raskrižju. Moramo donijeti bitne odluke ili da se vratimo na stare nacionalne države kao što to predlažu neki kandidati ili pak da se okrenemo budućnosti, da krenemo u više integriranu Europu. Po meni je odluka sasvim jasna ako želite riješiti probleme poput klimatskih promjena, nezaposlenosti, financijske probleme koje dolaze s druge strane oceana. Treba nam suradnja, potrebna nam je Europska unija koja će biti jača i koja će braniti taj model pred Kinom, Indijom i Sjedinjenim američkim državama. Europa je prilika da naši narodi dobiju ponovno suverenost. Hvala vam. Idemo na sljedećeg kandidata. Izvolite, gospodin Cipras. Ima Zovem se Aleksis e, Cipras i kandidat sam Evropske ljevice i dolazim iz Grčke. Zemlje koju je evropsko vodstvo izabralo kao zamorca, zamorca za mjere štednje. Nadam se da nitko od vas u jednoj drugoj europskoj zemlji neće doživjeti na svojoj koži ono što smo mi doživjeli. Obraćam se drugim kandidatima, naročito onima koji predstavljaju stranke koje su uvele ovu vrstu mjera. Ono što se dogodilo u Grčkoj nije priča o uspjehu. To je više tragedija koju ne želimo da se ponovi u niti jednoj drugoj europskoj zemlji. Želimo pozvati sve narode, sve europljane, ma gdje se nalazili danas podrže kako bismo završili sa ovom politikom uništavanja, kako bismo ponovno uspostavili demokraciju i našli vrijednosti solidarnosti i društvene kohezije. To su početne vrijednosti Europe. Hvala gospodine Cipras. Dajem riječ Jean-Claude Junckeru. Izvolite. Želio bih da Europa bude više solidarna i da konačno stajemo na kraj razlikama između sjevera i juga. Htio bih da nastavimo konsolidirati javnu potrošnju. E, ne smijemo trošiti više novaca nego li što ga imamo. Dugove moramo zamijeniti idejama, moramo ostvariti jedinstveno digitalno tržište želim da budemo jaki, da se možemo nositi sa Sjedinjenim američkim državama. Trebamo imati sporazum o slobodnoj trgovini, ali moramo također poštivati europske norme. Želim uspostaviti europsku zajednicu energetike kako bismo bili neovisni u odnosu na Rusiju. Želim da Europa bude velika i da Europa istovremeno bude i skromna. Ako se bude previše bavila sitnicama, to neće biti dobro. Martin Šulc, riječ je za vašu vrijeme za vašu izjavu. Hvala lijepa. Živimo u Europi u kojoj porezni obveznici trebaju plaćati špekulacije. Špekulanti zarađuju milijune, a naplaćaju porez, a kada ostvare gubitke, onda porezni obveznici snose taj gubitak. U Europskoj uniji gdje šest milijuna mladih muškaraca i žena je nezaposleno, oni zapravo plaćaju za krizu koju su drugi prouzročili. Zbog toga želimo Europsku uniju koja je pravedna, koja stavlja na prvo mjesto interese običnih građana i zbog toga će moja komisija, komisija koja će ostvariti ravnopravnost spolova, zato jer je to još jedan nedostatak, jedna mana Europske unije. Moja komisija će se bojiti, boriti protiv utaje poreza i također za pružanje prilika za zapošljavanje mladima. I zato tražim vašu potporu. Hvala vam. Ska Keller, vi ćete dovršiti ovaj krug uvodnih izjava. Večeras ovoj publici ovdje, ali također gledateljima koje nas prate putem eh, web streaminga i putem eh, televizije jest da od 22. do 25. svibnja vi odlučujete u kojem će smjeru krenuti Europa i također mi nudimo alternativnu Europu, mi i zeleni. Ja se borim za Europu koja se brine za ljude više nego što se brine za banke. Europu u kojoj ćemo ostvariti europski san da nitko više nije gubitnik, gdje se brinimo za sve. Europu koja je socijalna, koja je solidarna i također koja je na prvom mjestu u borbi protiv klimatskih promjena zato jer će to također odrediti našu budućnost. Ja nudim Europu koja je solidarna, koja je demokratska i koja pripada ljudima, zato se borim, a vi odlučujete od 22. do 25. svibnja. To je ono što nudimo i doista se nadam da ćete biti uz nas i da ćete svojim glasovima i na ulicama pokazati da se borite za bolju Europu. Hvala vam. Ovdje je Konor. Mislim da ćeš nam ti sada objasniti kako gledatelji mogu sudjelovati u ovoj emisiji putem društvenih medija. Naravno, ovdje na ekranu možete vidjeti naš multimedijalni centar gdje urednici koordiniraju međunarodni tim stručnjaka iz javnih eh, televizija i radija diljem Europe. Oni su sada uključeni u komunikaciju sa ljudima putem interneta. Imamo ovdje goste iz Francuske, Finske, Italije, Španjolske i Ujedinjenog kraljevstva. Mnogi od nas rade s nama online, uključujući javne operatere iz Češke republike, Njemačke, Irske, Slovenije i tako dalje. Mi pozivamo evropske građane diljem Evropske unije da kažu što žele, da kažu svoje mišljenje, da se uključe. Vidimo da već veliku aktivnost i uskoro ću o tome reći više riječi, a trenutno je naša tema europska ekonomija. Naša prva skupina pitanja počinje upravo sa ekonomijom, sa gospodarstvom. Dakle, prvi, prva na redu je Ska Keller, a pitanje je sljedeće. Više od pet milijuna mladih ljudi je bez posla. Kako bi se vi kao predsjednica komisije vratili njihovu budućnost? Mislim da je pitanje nezaposlenosti mladih ono koje moramo staviti kao prioritet. Kao predsjednica komisije to bih zahtijevala. Ne možemo imati Europsku uniju u kojoj se cijela jedna generacija gubi, gdje mladi ljude gube nadu u bolji život u budućnosti. Nezaposlenost mladih je nešto što moramo čemu moramo stati na krat. Moramo imati održive radna mjesta u Europi. To ćemo stvoriti sa zelenijom ekonomijom. Moramo imati i odgovarajuće školovanje za to, jer tu ćemo naći radna mjesta u sljedećih 20 ili 50 godina i to će biti poslovi dobre kvalitete za mlade ljude. Mladim ljudima moramo dati veći mogućnost da se izraze za svoju budućnost. Gospodin Cipras, kako ćete vi riješiti to pitanje? Ako nastavimo sa ovim katastrofalnim politikama štednje, onda e, nema šanse da ćemo pronaći rješenje za nezaposlenost. Moramo biti ozbiljno riječi o strukturalnom pitanju. Dali smo 1,5 trilijuna eura za rješavanje krize. Međutim, e, vrlo malo novca je bilo upućeno za rješavanje nezaposlenosti mladih. Rješenje za nezaposlenost je donijeti velikodušne odluke, stvoriti jedan svojevrsni New Deal, novi dogovor kojime bi se povećala zaposlenost. I to naravno putem rasta. Ukoliko nastavimo sa katastrofalnim politikama štednje, nema šanse da uspijemo riješiti probleme Europe. To su nezaposlenost, nedostatak e, društvene kohezije i prije svega nezaposlenost mladih koja je naročito na jugu Europe katastrofalnih razmjera. Martini Schulz, što ćete napraviti? Šest milijuna mladih ljudi e, su oni koji su nezaposleni. U onim zemljama gdje je stopa nezaposlenosti najveća, problem koji imamo jest da je okosnica gospodarstva u tim zemljama, da su to mala i srednja poduzeća koji nemaju e, dostup kreditima. Ne investira se u stvarnu ekonomiju. Trebamo imati program mikrokreditiranja koji ću ja osnovati s mojom komisijom i e, tu će se kombinirati sredstva Europske unije sa sredstvima Europske investicijske banke za mala i srednja poduzeća za one koji zapošljavaju mlade žene i muškarce. Oni će dobiti povlaštene kamate na svoje zajmove. To je projekt kojeg ćemo mi lansirati. Pomoći ćemo i podržati malo i srednje poduzetništvo i boriti se protiv nezaposlenosti mladih. Hvala gospodine Juncker l'emploi présuppose la croissance. Kako bi došlo do zaposlenosti treba postojati gospodarski e, rast. E, moraju se dakle sanirati javne financije, moramo nastaviti s tom politikom i e, moramo to činiti dosljedno. Bez pretiranih mjera štednje, budući da nemamo novca, moramo ono što imamo načiniti našim idejama jedno digitalno tržište u Europi gdje ćemo mladim ljudima ponuditi radna mjesta koja će biti stabilna. Mobilnost mladih u Europi mora e, postati bolja. E, bilo bi mi drago da mladi ljudi mogu se školovati u različitim zemljama, da mladi budu mobilni. Evo nas, gospodine Verhofstadt. Kako je vaša vizija? Pa, ono što sam čuo su stari recepti koji do sad nisu djelovali u Europi. Dakle, mislim da bismo, umjesto da nastavimo sa konzervativnim receptima, trebali novi pristup. Po meni je novi pristup povratak početnim idejama Žaka Delora kada je pokretano unutarnje tržište, a to je, to znači koristiti inteligentne ideje socijalista. mogu li dobiti ove sekunde zbog ovog zbog intervencije gospodina Šulca. Ono što želimo učiniti je započeti novi val integracija u Europi ali to moramo učiniti u ključnim e, tržištima. To je tržište novca, bankovno tržište, digitalno tržište, tržište telekomunikacija, energetsko tržište. To je ono gdje moramo djelovati, koristiti razmjere Europske unije kako bismo postignuli korak unaprijed u integracijama i postigli rast. Kao što smo to učinili 80. godina, kao što je Delor uspio i mi možemo uspjeti ovaj put. so. Dakle, kada je riječ o rješenjima ili receptima vlade u Europi vrlo često tvrde da mjere štednje djeluju, ali budući da ima toliko nezaposlenih, e, da li taj lijek ubija pacijenta i biste li nešto učinili drugačije? Skakeler. Da, jer mjere štednje samo nas uvlače sve više i više u krizu. 26-27 milijuna nezaposlenih je u Europi izgubili smo više od 6 milijuna radnih mjesta. Prema tome recept mjera štednje bio je loš recept. Moramo premostiti ovu situaciju. Umjesto mjera štednje moramo uložiti u gospodarstvo i to u zelenije gospodarstvo jer radna mjesta moraju biti održiva, ona koja će postojati i za nekoliko desetljeća i koja će ljudima dati dobru kvalitetu života. A to možemo ostvariti samo ako investiramo u obnovljive energije, u obrazovanje i u zdravstvo. Propustili smo to učiniti u posljednjem višegodišnjem financijskom okviru, to je proračun Europske unije. Nismo to uspjeli ja mislim da je ključna stvar investiranje, a ne štednja. Aleksis Sipras, što vi mislite? Prije svega želim reći da su ideje gospodina Ferhofštata stare. To su iste one ideje koje su nas dovele u krizu. To su one ideje koje su izvrkovale krizu 1929. godine. To je ono što je dovelo do kraha u SAD-u potrebno je da izbjegnemo opasnosti, da izađemo iz krize, potrebno je da ulažemo u društvenu koheziju i u rast. Ako želimo to učiniti, onda moramo prekinuti sa mjerama štenje, moramo otvoriti tržište rada i moramo dokinuti ovu obsesiju sa dugom. Treba nam konferencija o dugu, jednako onoj koja je organizirana 1953. u Londonu za Njemačku. Treba nam prava solidarnost, kojom ćemo ukloniti jedan dio duga i kojom ćemo omogućiti rast. Moramo se na logičan način odnositi prema dugu jer u suprotnom nećemo uspjeti. I to u savršenom slijedu. Gospodin Šulc. I would have done Ja bih postupio apsolutno drugačije. Dakle, s jedne strane imamo proračunsku disciplinu koja je neizbježna i nužna, ali s druge strane imamo strateško ulaganje u rast i zapošljavanje. To je bio bolji pokušaj. Dakle, trebamo odmah ponovno uspostaviti povjerenje ulagača. No, to se nastavilo ostvariti, ali očito nije se dogodilo. Sada e, treba razgovarati o suzbijanju utaje poreza. Jedna milijarda eura svake godine se izgubi u zemljama e, članicama zbog utaje poreza. Dakle, borba protiv izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza je moje rješenje. Ne možemo govoriti samo o rezivima, nego moramo govoriti o prihodu za proračun i također o ulaganju u digitalnu agendu i također u opskrbu energije i pratit ću sada posljednje sekunde gospodinu Frhovštatu. Hvala vam, vrlo ste fair. Nastavljamo, Jean-Claude Juncker. Prije pet godina biste li učinili isto? Ovo je istovremeno i lako i teško pitanje. Svi govore kao da tek danas otkrivaju probleme i jer e, socijalisti su e, upravljali krizom. I ja moram reći da liberali i demokršćani bi trebali raditi svi isto. Zašto Europa ne ulaže dovoljno? Pa zato što nam to naši proračuni ne dopuštaju. A zašto? Zato što imamo previše dugova i previše deficita. Sada moramo sve učiniti e, i e, moramo napraviti nešto da uložimo u prave stvari. Oni koji žele financiranja trebaju srediti javne financije. Hvala vam. Gospodine minuta i 05. Hvala vam, želim reagirati e, za one koji su rekli da nije potrebna fiskalna disciplina. Smatram da je ona potrebna jer inače nećete u srednjoročju i dugoročno ostvariti rast. To je istina i to vrijedi za cijeli svijet. To je istina i na to se zaboravlja u zadnjih pet godina i zato su nam potrebne nove strategije rasta. Rast znači ne stvarati nove dugove, zato što se to ne možemo priuštiti. Ukoliko pogledate situaciju, imamo zemlje sa više od 100% duga. Naši proračuni trebaju stvarati rast, trebamo to učiniti na inteligentniji način, a to znači koristiti veličinu Europe. Ovo ogromno tržište od 500 milijuna ljudi. Daću vam jedan primjer digitalno tržište. Već smo to spominjali. Uzmimo je sada Apple. Kada netko počinje sa novim proizvodom, obrati se četvorici glavnih operatera i odmah počinje prodavati taj proizvod. Ukoliko mi to želimo učiniti, onda moramo djelovati u 28 različitih zemalja i stotine operatera su u pitanju. Zato Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, zato su to sve američke kompanije. I mi to tek, tek trebamo učiniti. Hvala vam, vaše vrijeme je isteklo, iskoristite li se i ovih dodatnih pet sekundi. Skakele je tražila riječ. Ovo je moja prva kartica, iskoristit ću prvi džoker, e, zato jer ste vi, gospodine Verhofstadt, e, spomenuli to da je dug problem. No ako razmotrimo Španjolsku, Španjolska je imala višak u proračunu prije krize, a zapravo je dug banaka taj koji su preuzeli porezni obveznici i koji je preuzeo državni proračun. Dakle, trebamo obusaviti špekulante i trebamo se osigurati da se same banke spašavaju umjesto da mi kažemo poreznim obveznicama da ih oni moraju spašavati umjesto da države spašavaju banke. Mislim, to je bila velika greška ove krizi. Hvala vam, mogu li iskoristiti svoje 30 sekundi? Izvolite. Želim reći da se slažem sa Ska Keller ali već smo učinili nešto na europskoj razini. Stvorili smo bankovnu uniju. Po prvi put će banke same, s obzirom na svoj profil rizika, doprinijeti fondu za rekapitalizaciju banaka. I to neće više činiti porezni obveznici. To je dobar primjer i gospodin Barnije je ovdje u sali za sastanke. I želim mu reći, učinili ste fantastičan posao kada je riječ o propisima koje spominjem, zato što porezni obveznici više neće plaćati račune. Izvrsna razmjena. I dopustite mi da vam kažem da smo došli do sredine sljedećeg pitanja, tako da možemo se zadržati na ovoj temi, zato jer ovih dana u društvenim medijima se mnogo govori o tome. No prije nego što prijeđemo na sljedeće pitanje, Aleksis Cipras no, someone is telling me something which is definitely... Σε ποιο θέμα θέλετε να απαντήσουν, κάντε ερώτηση. Želite li da odgovorim na jedno pitanje? Koje ste mi pitanje postavili? Do sada ste svi govorili o istom pitanju. Prelazimo sada na sljedeće pitanje. Nisam e, koristio Joker, možda ste pogriješili. Dopustite da vam nešto kažem. Pratili smo društvene mreže i vidimo da su banke i slične teme zapravo u žiži rasprave na društvenim medijima. Mnogi krive banke za ovu krizu. U vašoj Europi e, bili banke bile strože regulirane? Da, da, kako ne. Moramo regulirati banke i to mnogo strože. Ono što smo čuli o bankovnoj uniji, e, jer banke bi trebale dakle imati više rezervi kako bi same sebe spašavali. To smo mi kao zeleni pokrenuli. Moramo znati da e, e, tu ne bismo smjeli doći u situaciji da se štednje običnih građana izgube zbog globalnih spekulacija. Ne, moramo bolje regulirati financijska tržišta. E, ne radi se o jednom milijunu ili milijardi eura koji svake godine ode na utaju porazu, e, poreza. Radi se o trilijunu eura. Ne možemo ljudima reći da ćemo srezati njihove plaće ako ne možemo stati na kraj utaji poreza. Mm, a što se tiče bonusa banaka, mi smo ti koji smo uspjeli riješiti taj problem u Europskom parlamentu. Aleksi Cipras o bankama, imate riječ. Ja sam iznenađen zato što je Verhofstadt malo čas e, govorio o programima za otkup duga. Govorio je o njima u pozitivnom smislu, a upravo oni su išli na teret poreznih obveznika. Nove generacije će morati vraćati te dugove. Jedno od rješenja bi bilo e, da se to prebaci na korisnike tekućih računa. Pa ne, to bi bila katastrofa. I zato vam postavljam pitanje. Slažete se s ovim što je rekao Ferhofstadt? Trebamo zajedničko rješenje za dugove. i zato ove dugovi banaka ne smiju na teret poreznih obveznika. Trebamo imati ukidanje ovih toksičnih dugova jer inače ćemo nastaviti gomilati dugove na dugove. Hvala gospodine Šulc, kako svojimo po pitanju banaka? Bankovna unija je prvi korak. Moramo izaći iz ovog eh, kruga državnog duga i zaduživanja banaka. Neke od naših zemalja članica su vrlo stabilne po pitanju proračuna i također suverenog duga. I mm, kada je sigla kriza, uspjeli smo riješiti situaciju u Irskoj i u Španjolskoj i zbog toga trebamo regulirati banke. Bankovna unija je ono što smo postigli sada u prvoj fazi. Trebamo ih staviti pod bolji nadzor, a naročito trebamo nadzirati rizik i odgovornosti i to treba skupiti pod jedan krov. Što se događalo u prošlosti? Banke su preuzimale rizike, a porezni obveznici odgovornosti. Dakle, banke trebaju sada preuzeti odgovornost odgovornosti, trebamo ih prisiliti da preuzmu odgovornost za katastrofu koju su preuzročile u Europi, a u sljedećem koraku Europski parlament i Europska komisija to trebaju preuzeti. A ono što je nedostajalo je sljedeće, odnosno gospodin Barnier u Europskoj komisiji nije dobio potporu da ode još i dalje, a mi u mojoj komisiji bi kontrolirali banke. Hvala, ne smijete predugo govoriti. Jean-Claude Juncker ima riječ. Ne bih htio da Govorimo o Europi nekada, Europa se promijenila zahvaljujući Michelu Barnijevu i Europskoj komisiji, reorganizirali smo mnogo toga u sektoru banaka. Banke su odgovorne, spasili smo banke, nismo to učinili zbog bankara, Briga me za bankare. Mi smo to učinili kako bismo zaštitili štediše i tvrtke kojima su trebali krediti. Mi smo to napravili zato što bi u protivnom bilo propalo stvarno gospodarstvo, da su bile propale banke. Ne možemo te tvrditi da smo samo primjelivanje mjere štednje. To nije točno. Od 2008. godine na početku krize Koordinirano smo uložili 380 milijardi eura u gospodarstvo koje je bilo na rubu sloma. Dakle, intervenirali smo tako, a nismo napravili iste greške kao 30. godina. Hvala, uh, Mislim da su banke dobar primjer zašto nam je potrebno više Europe i to smo učinili. Međutim, moramo napraviti dodatni korak. Moramo napraviti razlikovanje između banaka koje su specijalizirane za investicije i one koje se bave štednjom. Jedne i nose veće rizike i zato trebaju plaćati i veće iznose. Mislim da treba ići u tom pravcu. Gospodin Cipras e, u Grčkoj, to je bila situacija i u Španjolskoj i u Italiji, to nije bila riječ samo o bankama, nego o lošim politikama u vašim, e, u vašim zemljama. Stranke na vlasti su stvorile krizu u vašoj zemlji jer vi ste tamo imali samo javne banke, banke koje su financirale političke stranke i to nastavljaju činiti. I osim toga, gospodine Cipras, tu je i vaša stranka, zato što ste vi dobili zajam od ovih javnih banaka. Hvala gospodine Frhovštat. Gospodine Cipras, želite li replicirati? Hoćete li iskoristiti tu priliku? Dobro, on će iskoristiti onda svoju džokera. poli Wait, wait, wait, wait, wait, Evo, samo na brzinu. Da, moram ti sekunde dok ste stavili slušalice. U Grčkoj postoje kako javne, tako i privatne banke. Slažem se s vama, postojale su neke javne banke, a e, država je na piratski način radila upravo ono o čemu ste sada govorili. To su bile stranke gospodina Šulca i gospodina Junkera koji su to napravile. U Grčkoj imamo financijske probleme i ono što smo shvatili jest da lijek koji smo dali grčkom pacijentu je bio gori od same bolesti. Problem je postojao s bankama. Recite mi iskreno, svih vas pitam, programe Voditeljica prekida, vrijeme je isteklo. Ispričavam se. Gospodine Juncker, možete iskoristiti priliku za repliku. Budući da govorimo o Grčkoj, moram reći da sam godinama radio danonoćno i češće noću nego li danju kako bi se izbjeglo da Grčka ode iz eurozone. Napravio sam sve što sam mogao. Volim Grčku, volim grčki narod i zaista sam želio da Grčka ostane u eurozoni kako bi financijska tržišta prestalo špekulirati protiv Grčke. Mnoge e, toga što mi se pripisuje prihvaćam, ali ne da nismo bili solidarni prema Grčkoj. Učinili smo sve kako bi Grčka ostala u eurozoni. Hvala. Zamolit ću publiku da nam ne produljuje vrijeme, ali dopustite da vas pitam sljedeće. Rekli ste da su brojni europljani razočarani i molim vas da iskoristite svoju sljedeću minutu da objasnite onima koji smatraju da treba napustiti euro, zašto trebaju ostati u eurozoni? Skakelerima prva riječ, jer je tako vredoslijed. Rekla bih eh, ljudima koji smatraju da Europa nije tako dobra ideja, zapravo ne, nije da bih prvo nešto rekla, nego bih ih saslušala, htjela bih čuti što žele. Znam da oni imaju velika očekivanja od Europske unije. Oni od unije traže da se pobrine za njihova socijalna prava, za njihova mirovinska prava, da nešto poduzme u vezi buduć, sa budućnosti njihove djece. Upravo je to ono što moramo učiniti. Nepovjerenje u europske institucije nepovjerenje u komisiju, u vijeće, to je posljedica njihovog nedjelovanja. Međutim, postoji vjera u europski san u kojem radimo zajedno i postižemo zajedno bolji život. I mislim da je to nešto čemu trebamo težiti. Potrebno nam je više Europe kako bismo izašli iz krize na pravi način. Potrebno su nam prave politike kako bismo postigli bolji život i bolju Europu za sve nas i to je poruka koju želim prenijeti svima onima koji možda, koji su razočarani, morate učiniti ovo vašim projektom i moramo postići bolju Europu. Gospodine Cipras, koja je vaša poruka? Ja, ja što je... Uspon euroskepticizma u Europi je pojava koja ima svoje korijene i neki su odgovorni za to, a odgovorni za to su oni koji vladaju Europom. To su te tri političke obitelji koje da, kažu da je jedino rješenje štednja, a to je ono što čini Europu potpuno neprihvatljivom za europljane. Oni su odgovorni. Našim sugrađanima moramo pružiti alternativu, a to nije razgradnja Europe. Mi smatramo da trebamo spasiti Europu, ali trebamo promijeniti njezin izgled. Ovako Europa ne može biti zanimljiva za mlade, za nezaposlene. Zato jer se vezuje uz bjedu, uz žrtve trebamo promijeniti našu politiku i trebamo izbjeći veliku opasnost raspada Europe i trebamo izistirati eh, na srednji. Gospodine Šulc, što vi mislite o tome? Ne znam gledaju li nas građani, ali uvjeren sam da kada bismo imali više Europe, to nam je potrebno. Oni čekaju drugačiju Europu, Europa koja će njihove interese staviti na prvo mjesto. Ovdje raspravljamo u Briselu o bilijunima, trilijunima, 20, 50, 100 Govorimo o tome tko je odgovoran za različite stvari u prošlosti. 96% naših građana žive od 1000 ili 2000 eura mjesečno. A imaju osjećaj da mi govorimo samo o milijunima, bilijunima, trilijunima, a da se pritom ne zanimamo za obične ljude i budućnost njihove djece. Mi smo izgubili najveći kapital Europske unije, to je povjerenje. Želim ga povratiti. Želim svima reći, borimo se protiv vaše sirotinje, vašeg siromaštva. Želim vam dati priliku da stvarite, napravite u budućnosti. Jean-Claude Juncker, vi imate riječ. Točno je da previše govorimo o milijardama, ali istina je da previše trošimo milijarde koje nemamo. Moramo to promijeniti. Nastavimo li e, i napravimo sporazum o slobodnoj razmjeni sa SAD-om, to će biti dobro za sve europske građane koji će na tome zaraditi. Ja se zalažem za minimalnu plaću koja će biti zajamčena u svim dijelovima Europe. Ako e, želimo da nam europski radnici vjeruju, a bez njih nećemo imati laku e, ostvariti sve što trebamo u Europi. Gospodin Verhofstadt, samo trenutak. Mislim da moramo govoriti istinu, naročito na jugu Europe imamo velik broj onih koji se žele riješiti Europe. Njima e, moramo reći da bi to bila katastrofa za sva naša gospodarstva, kako ona na jugu, tako ona na sjeveru, ukoliko se vratimo svojim nacionalnim valutama. I druga stvar je, morate si sami postaviti pitanje tko će platiti račune ukoliko se vratimo drahmi u Grčkoj, liri u Italiji, pezeti u Španjolskoj. Tko će onda plaćati račune? ponovno ćemo imati devaluacije koje su se, devaluacije koje su se događale u prošlosti. Vidjeli smo što se događalo, to se radilo kako bi gospodarstva bila konkurentna. Međutim, ko će plaćati tu cijenu? Pa opet obični građani. Zato što će izgubiti dio svoje kupovne moći. Pa i, i umirovljenici i oni će izgubiti dio svoje štednje. To je naša stvarnost. Dakle, običnim građanima moramo reći da povratak nacionalnim valutama, da je to protiv njihovog osobnog interesa i to nije rješenje. Ska Keller, Keller je tražila repliku. Poslušajmo je onda. Iskoristit ću svoj drugi džoker e, da se obratim gospodinu Junkeru. Vi ste spomenuli sporazum o slobodnoj trgovini sa SAD-om. Ja mislim da je to upravo jedan od razloga zbog kojih ljudi gube povjerenje u Europsku uniju. Zato što komisija pregovara tajne trgovinske sporazume iza zatvorenih vrata dok e, ljudi mirno prosvjeduju, evo i danas na ulicama Brisela protiv ovakvog sporazuma. što se događa? Pa oni su svi uhićeni. To nije Europa koju ja želim. Ja ne želim trgovinske sporazume poput ovih. Oni moraju biti na korist građanima. I, a sporazumi poput ovih e, dovode do toga da gubimo vjeru u Europsku uniju. Hvala lijepa možemo sada stati na ovu temu. Evo Konora, što se događa na društvenim mrežama? Da vam kažem, dakle svakako naša ekipa u multimedijalnom centru je svakako vrlo zaposlana i primamo više od tisuću titova svake minute. Evo, da vidimo kako to izgleda, evo točno brojka tweetova, znači imamo 701 tweet svake minute i ukupno više od 58 tisuća tweetova danas. Da ih pregledamo ukratko, ali prije toga pogledajmo koji su naši hashtagovi, odnosno o kojim temama raspravljamo, koje su ključne riječi iz tweetova koje koriste Tell Your Hashtag Najviše e, riječi koje se najviše spominju ovdje je navedene na ekranu. Dakle, govorimo o TV sučeljavanju, o TTIP-u, e, o Romima. Evo, da vam pročitam neke od tweetova. u posljednjem dijelu sučeljavanja govorilo se o gospodarstvu Kandidati su obećali da će gospodarstvo rasti, ali hoće li to biti održivo? Hoće li Europa uspjeti stvoriti velike korporacije i kako će Europa ojačati e, zajedničku vanjsku sigurnost? Dakle, to je još jedna tema koja se pojavljuje, a još jedna važna tema je odnos Europe sa trećim zemljama i drugim zemljama u regiji. Dakle, nastavite koristiti hashtag Daily Europe. Nastavimo odavde i nastavimo zajedno na drugu temu. Vidjeli smo u posljednje vrijeme porast nasilja u Ukrajini i Rusija tvrdi da je zemlja na rubu građanskog rata. Gdje je tu Evropska unija? Započinjemo sa gospodinom Ferhofštatom. Primio sam jučer pismo Garija Kasparova, čuvenog šahiste upravo na ovu temu. To je pismo svima nama. On kaže, gospodine Verhofstadt, vi i svi ostali kandidati za predsjedništvo Europske komisije i svi čelnici Europe, što će biti s Europom ako ne napravi ono što treba u ovoj krizi između Ukrajine i Rusije? Ako Europa ne uspije, onda će se jednostavno pokazati da e, i će Putin uspjeti. Ne smijete propasti na ovom testu. Mislim da Gari Kasparov ima pravo. Mi smo zapravo preslabi prema Rusiji i to prvenstveno prema Putinu. Moramo uspostaviti jasne sankcije, osobne sankcije protiv onih koji okružuju Putina. To je jedina i reći koju on razumije. Hvala vam Aleksis Cipras, koje je vaše stajalište u Ukrajini? Η Ευρώπη δυστυχώς πειραματίζεται... Europa još jednom se nalazi na početku hladnog rata. Zapravo otvara se jedna opasna rana i ne treba samo pribjegavati sankcijama i prijetnjama, nego nam je potrebna diplomacija i dijalog, ali iznad svega ono što nam je potrebno jest da ne prihvatimo uspon neonacizma i bilo bi opasno ne dati mogućnost narodu Ukrajine da odlučuje o svojoj budućnosti putem ustavnog postupka. Dakle, dijalog mora biti jedno od, jedno od mogućih rješenja sve vojne intervencije, bilo Rusije, bilo NATO-a, treba izvjeći kako bi se pružila prilika miru. Hvala vam, Ska Keller. Jasno je. Svi napori moraju dovesti do mirovnog rješenja. Zbog toga moramo ojačati dijalog. Međutim, također moramo vrlo jasno e, reći da nešto poput aneksa Krima nećemo prihvatiti. Moramo tu biti jako odlučni. Mislim zato su zato sankcije koje smo donijeli bile vrlo dobre. Ali da ću vam neke druge primjere. Mislim da bismo trebali govoriti o oružju koje se i dalje izvozi od strane zemalja članica Europske unije u Rusiju. To se mora prekinuti zato što u suprotnom sankcije neće djelovati. Također, izuzetno ovisimo o Rusiji kada govorimo o energentima. Mi smo se stalno zalagali za energetsku neovisnost kao zeleni i konačno moramo pokrenuti taj projekt, postići energetsku učinkovitost i to kako ulaganjem u obnovljive izvore. To su oni izvori zbog kojih ćemo postati neovisni i imat ćemo održivije gospodarstvo. Hvala vam, gospodine e, Juncker. Je li nam potrebno jače europsko stajalište? Euh, Mi smo gospodinu Putinu rekli ne, rekli smo mu da je njegov stav neprihvatljiv. Nametnuli smo sankcije, međutim one nisu dovoljne. Moramo povećati sankcije protiv Rusije u slučaju da Rusija ne promijeni ponašanje, a te sankcije moraju biti prvenstveno usmjerene protiv financijskih tijekova u Rusiji i financijske centre. Međutim, ne smijemo ovdje voditi rat e, jer smo dovoljno u prošlosti vodili ratove. Moramo imati dijalog s Putinom i s Rusijom i moramo gospodinu Putinu reći da je njegovo ponašanje neprihvatljivo. Hvala vam, gospodin Martin Šulc. Govorimo o ratu i trebamo biti iskreni postoji prava opasnost građanskog rata u Ukrajini. A vaše pitanje je bilo koja je uloga Europske unije. Europska unija nije vojna sila. Što god da možemo učiniti kako bismo izbjegli vojni sukob, što nije teoretsko pitanje, što je stvarna mogućnost, trebamo učiniti. Dakle, treba nam kombinirana strategija s jedne strane, zato sam da podržimo naše zemlje članice u središnjoj i istočnoj Europi u tome da se odluči o strogim sankcijama i da se one provedu, ali do tada s druge strane nam je potrebna druga strategija. Ministri vanjskih poslova Europske unije su drugim pregovorima u Ženevi pokušali to ostvariti, a također postoji mogućnost 25. svibnja da se održe novi predsjednički izbori i to bi bio, mogao biti novi sugovornik za Rusiju. Hvala, Hvala prelazimo na drugu temu u nekim zemljama vidimo e, razne neovisne, pokrate za neovisnost, to je slučaj recimo sa Škotskom. Ukoliko postanu e, nezavisne, hoće li automatski steći članstvo u Europskoj uniji? Izvolite, gospodine Frhovštat. Po mom mišljenju, upravo dolazim iz Barcelone, bio sam tamo jučer, Mislim da se Europska unija u to ne bi trebala uplitati. To je pitanje koje se tiče Španjolaca i Katalonaca. I zasigurno ne bismo smjeli intervenirati na negativan način kao što smo vidjeli da su to učinili vođe Europske pučke stranke u posljednjih nekoliko tjedana poput Baroza. To prepustimo to pitanje Španjolcima i Kataloncima. To nije pitanje za Europsku uniju u kojem bi se ona trebala uputati u unutarnja pitanja. Jer to moramo voditi računa. Moramo voditi računa o tome što ljudi žele. Jer ne možemo graditi Europsku uniju u kojoj se neće čuti glas građana kada je riječ o ovako važnim pitanjima. U svakom slučaju moramo odigrati pozitivnu ulogu u dijalogu između Španjolaca i Katalonaca, dakako ne negativnu, kao što smo vidjeli da je učinio predsjednik Europske komisije Barozo u zadnjih nekoliko, mjeseci. Hvala vam. Hvala. A sada Aleksis Cipros, što vi mislite o tome? Europska ljevica poštuje pravo naroda na samoopredjeljenje. Mi smatramo, međutim, da nacionalizam, sukobljavanje među narodima nikada ne vode ničem pozitivnom, baš nikada. Ne smijemo sada najaviti ili promisati promjenu granica u Europi. Moramo poštivati prava naroda, njihovu budućnost, ali istovremeno moramo poštivati i međunarodno pravo. Smatramo, na primjer, da kada se radi o Kataloniji ili pak o Škotskoj, treba imati možda ojačanu autonomiju u okviru federalne države. Moglo bi se recimo učiniti, pa mogao bih to usporediti s Ukrajinom. Ukrajina treba biti neka vrsta mosta između Rusije i Europe, a ne nešto što nas dijeli. Neka se Ukrajinci sami izraze, možda bi mogli se odlučiti za federalnu strukturu. Hvala, Ska Za mene je pravo ljudi da odlučuju o svojoj budućnosti vrlo važno. Zato smatram da bi građani u Škotskoj i Kataloniji trebali imati pravo da odluče o vlastitoj budućnosti, o budućnosti vlastite države. I da sam ja predsjednica komisije, tada bih, u slučaju da se oni za to odluče, tada bih pozdravila kao dio Europske unije. Imali smo neke tehničke poteškoće ovdje, ali prelazimo sada na gospodina Junka. Bilo bi mudro po mom mišljenju da se ne upličemo u tu debatu, jer o tome e, su nadležni Velika Britanija i Španjolska. Ja mislim da se uvijek trebaju poštovati nacionalni ustavi. Njih treba dakle poštovati, a ostatku tog problema moramo šutjeti. Gospodine Šulc, želite li iskoristiti svoju priliku? Mi nismo savezna država Europska unija, nije savezna federalna država, mi smo unija suverenih zemalja i nema nekog recepta za nas, zato jer zemlje odlučuju različito na temelju svojih nacionalnih ustava. Kao što je kolegica Keller spomenula, u Škotskoj bi se održao, će se održati referendum u, u a u drugim zemljama takav referendum nije predviđen, tako da Europska unija ne može jednoznačno to odgovoriti. Recimo, kada bi školska postala suverena zemlja, onda bi morala proći kroz cijeli postupak priključivanja Europskoj uniji, ali u drugim zemljama to je potpuno drugačije. Vidimo što se događa u Ujedinjenom kraljevstvu sa škotskim referendumom, ali to ne možemo preslikati na druge zemlje. I zato nemamo neko opće rješenje i ne možemo odlučivati ono što će se događati na temelju Ustava. Hvala vam. Idemo na e, sasvim drugačiju temu. Danas smo vidjeli uznemirujuće e, slike koje su došle iz Italije, točnije sa obala otoka Lampedusa. Da vas upitam kao kandidate, je li po vama pitanje migracija nešto čime bi se trebali pozabaviti zemlje članice ili Europska unija? Izvolite, gospodin Trhovštat. Zemlje članice su sada za to nadležne. Treba nam zajednička imigracijska politika, ali ne ono što imamo sada. Treba nam pravna ekonomska imigracijska politika u Europskoj uniji. Euro, e, Australija ima to, Kanada ima to, SAD imaju to. A mi to nemamo. A posljedica je to da imamo sve više ilegalnih imigranata zato jer nemamo politiku za legalnu imigraciju. A druga posljedica toga jest da imamo sve više i više trgovanja ljudima unutar naših granica. Dakle, treba nam tu zajednička politika, a u drugom redu treba nam također e, i ne natjecanje između zemalja članica kada je riječ o rješavanju problema izbjeglica, nego nam treba dogovor između zemalja članica. Evo da vidimo što se dogodilo u Siriji, što smo učinili za izbjeglice koji su došli iz Sirije. Svi odlaze u Tursku, u Jordan, a samo tek nekoliko tisuća je prihvaćeno u Europi. Evo, dovoljno da vidimo tragediju koja se događa u Siriji. Gospodine Cipras, migracija. Ja bih htio reći da je zapravo vrlo nelogično pokušati riješiti problem koje na svjetskoj razini, a to je problem migracija u trenutku kada Evropska unija sudjeluje u ratnim sukobima u Libiji i drugim regijama u svijetu. Tamo gdje se stvaraju žarišta migracija, jer Afganistanci nemaju druge perspektive. Oni jedino mogu doći u Europu pokušavajući tražiti budućnost i bolji život. Ne smijemo se baviti represijom prema migrantima. Neprihvatljivo je da je sredozemlje postalo groblje. To ide protivno ljudskim vrijednostima. Moramo imati politike azila, moramo zemljama koje prihvaćaju izbjeglice dati sredstva za to i trebamo odgovornost ravnopravno raspodijeliti. Hvala vam. Skakeler, izvolite. Ono što vidimo sada u Europi je neprihvatljivo. Ljudi umiru u sredozemnom moru. Italija uključena u brojne akcije poput one Mare Nostrum kojima pokušava spasiti te ljude koji dolaze na tim malim čamcima. Tada, tada se uključuje Frontex i kaže ne, to ne smijemo učiniti jer će to privući nove migrante. To je neprihvatljivo, naročito jer dolazi od jedne europske agencije. Zato želim e, da e, komisija jasno kaže da se to ne može prihvatiti. Kada govorimo o legalnoj migraciji, pa to nam je svakako potrebno. Potrebni su sigurni načini da ljudi mogu doći u u našu uniju, zato što njih moramo zaštititi, naročito kada se radi o ljudima koji dolaze iz Sirije ili drugih kriznih žarišta diljem svijeta a brojni, brojne izbjeglice odlaze na neka druga mjesta, ne dolaze svi ovdje. Potrebni su nam odgovori na ova pitanja, ali pitam se, zašto se niti jedna zemlja članica, niti sama nije postavila pitanje vezano uz legalnu migraciju? Ne vidimo postavljanje tih pitanja. Dobili smo Nobelu nagradu za mir i zato mislim da bismo se trebali hoteti u koštac sa ovim politikama. Hvala vam. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker. Mi moramo imati zakon kojim ćemo riješiti probleme ilegalne imigracije. Ako donesemo zakon o legalnoj migraciji, nećemo riješiti problem one koje je nelegalna. Htio bih da zemlje članice Europske unije prestanu e, e, rezati proračun za pomoć za razvoj. Treba ljudima pomoći da riješe probleme tamo gdje oni nastaju. Da i jadni ljudi iz Afrike i od drugdje ne moraju dosjesti u čamce i probati doći u Europu. Treba pomoći onima koji imaju probleme tamo gdje su ti problemi nastali. Ne smijemo više rezati proračun za razvoj. Martin Šulc, izvolite. Prije svega zadovoljan sam s ovime što je rekao gospodin Juncker da ne je potreban e, legalni e, sustav koji će se baviti migracijama. Dakle, evo, vi ste mi sada kolega po ovom pitanju. Sustav za legalne migracije treba vrediti u svim regijama koje se susreću s ovim problemom. SAD, Australija, Novi Zeland, Kanada. Samo nama nedostaje taj sustav. Potreban nam je sustav za privremenu zaštitu izbjeglica, za izbjeglice koji bježe iz područja zahvaćenim gospodarskim teškoćama te izbjeglic, klimatske izbjeglice. I Ferhovštad je rekao da su na potrebna evropska pravila, slažem se, ne, to ne bi smjelo ostati na razini zemalja članica, ali nažalost sada je tako. Zato zemlječanice moraju preuzeti svoju odgovornost. Ja sam to već predložio i očekujem da će zemlječanice preuzeti svoju odgovornost. Hvala vam. Hvala vam na vašem stajalištu. Želim vidjeti što se događa tamo vani u društvenim medijima, zato što mislim da nam se brojni gledatelji obraćaju, pa poslušajmo ih vrlo živahno na društvenim medijima večeras i naša ekipa je vrlo zaposlena. U Španjolskoj, Italiji, Francuskoj i Belgiji smo prisutni i sada ako pogledamo e, jezike koje se koriste u društvenim medijima, naravno engleski na prvom mjestu, to je najpopularniji jezik sada na Twitteru, zatim francuski je na broju dva. Više od deset tisuća korisnika sudjeluje u svakoj rundi ovog sučeljavanja i koristi se hashtagom Tell Europe. Mene zanimaju ove ključne riječi. Mislim da su, da, bi, da su one dobra sugestija. Hvala ti. Ali pređimo sada na posljednji e, set pitanja. Zanima nas što je i što je e, pred Europom, što nas očekuje. Sada ćemo započeti sa Skakeleri da vam postavim pitanje. Koje je vaše osobno stajalište o vjerskim simbolima u Europskoj uniji? Bili križevi trebali biti istaknuti na javnim mjestima? Koje je vaše stajalište? Dakle, vjerski simboli. Hvala. I vi ste mi uzeli prve dvije sekunde mog vremena ne mislim da bismo vjerske simbole morali regulirati na razini Europske unije. Važno je da se zajamči sloboda vjeroispovijesti. Na javnim prostorima, na javnim mjestima treba postojati određena neutralnost, ali ipak možemo omogućiti ljudima s nekim vjerskim obilježjima da dolaze u javne ustanove. Mislim da to ne treba regulirati na razini Europske unije mislim da je važno da svatko ima pravo na slobodu vjeroispovijesti. Naravno, sve dok to ne krši prava drugih ljudi. Gifer koje je vaše mišljenje? Dakle, govorimo o europskim antidiskriminacijskim e, zakonima i ono što je istaknula sta je, su toliko važne vrijednosti da ne potpadaju pod e, načelo subsidijarnosti. Žao mi je kada je riječ o slobodi medija, o slobodi vjeroispovijesti i o drugim etičkim pitanjima. Dakle, o drugim etičkim pitanjima, ja sam e, upravo došla iz Španjolske i to sada tamo ima određeno značenje, imamo cijelu raspravu o zakonu o pobačaju. Dakle, mislim da na isti način u europskom antidiskriminacijskom pravu trebamo primijeniti ista načela na isti način. Dopustiti ili zabraniti, pita Ska Keller. Da, možemo onda postupiti kao što čini gospodin Orban u Mađarskoj. On svakih pet minuta mijenja ustav kako bi unio nove vrijednosti. Tamo je tako sanje da neke manjine nisu zaštićene i pripadnici nekih vjeroispovijesti ne mogu prakticirati svoju vjeru. Tako da mislim da je europsko rješenje potrebno. Dala sam vam pet minuta više zbog ove invazije koju ste doživjeli. Izvolite, gospodine Juncker. Mislim e, da je nužno da imamo europski antidiskriminacijski zakon. Moramo se zaista boriti protiv takve diskriminacije, ali e, svaki e, život i zahtjeva poštovanje i to zaslužuje. Europska unija mora odrediti načela. Ona ne smije popuštati kada se radi o načelima, ali ne smijemo se miješati u nacionalne tradicije, u kulturne tradicije. Europa ima dovoljno posla na mnogo polja, ne moramo se miješati u sve. E, tu moraju određivati zemlje članice sve dok ne krše velike principe. Aleksis Cipras, koje je vaše stajalište kada je riječ o ovim pitanjima? Pa, jedna zemlja članica treba poštivati ustav. No, potrebno je poštivati i kulturne tradicije svakog pojedinca. Oni koji žive u Uniji trebaju imati mogućnost prakticirati bilo koju vjeru, koju god žele. Bilo bi opasno, a čak i anakrosnistički, kad bi se nešto ostvarilo takve prirode u Europi, dakle, kada bi došlo do vjerskih sukoba, to bi bio anakronizam i to bi bio također opasan konzervativizam. To vidimo da se događa u Španjolskoj sa zakonima koji zabranjuju pobačaj i na taj način se vraćamo u Frankovo razdoblje, u konzervativno razdoblje. To je jedan razvoj koji moramo obustaviti i za to se moramo boriti u Europi. Hvala vam, Martin Schulz. Ja mislim da je vaše pitanje bilo o simbolima u javnim zgradama. Kako uzmemo u obzir e, situaciju mora biti jasno da pojedinac ima pravo pokazati koja su njegova vjerska načela. Jednako kako to čine e, muslimani, kako to čine ateisti i slično, ali javna, javna mjesta trebaju ostati e, neutralna, javni prostor treba ostati neutralan. Zato bih e, rekao da u privatnom prostoru svatko može pokazati što želi, ali u javnom prostoru ne smijemo prihvatiti da se koristi ovaj ili onaj simbol. Postoje posljedice koje vidimo na terenu i protiv toga se moramo boriti. Hvala vam, hvala vam na vašim odgovorima. želim se sada prisjetiti posljednjih izbora. Samo 43% glasača je sudjelovalo na izborima. Tko je odgovoran za to što javnosti nije stalo? Čiji je to problem? Koga možemo kriviti za to? Pa mislim da je ljude briga ono što se događa u Europi i to vrlo. Međutim, mislim da prevladava osjećaj da se promjene neće ostvariti time što budu glasovali. Mislim da je to problem i da postoji nepovjerenje u institucije poput Europskog parlamenta i tu mi moramo pojasniti ljudima da trebamo i možemo unijeti promjene u Europsku uniju. Dakle, mi zeleni ono što želimo učiniti za gospodarstvo, za mlade, kako mi želimo ojačati demokraciju, kako želimo im omogućiti da se njihov glas čuje, smo nastojali naglasiti sve to. Dakle, ne želimo samo privući ljude na biračka mjesta. Demokracija znači, daleko više. Omogućiti ljudima da se njihov glas čuje stalno, ne samo svakih pet godina. No, trebamo se suočiti sa važnim pitanjima. Svakog dana trebamo raspravljati o najboljim rješenjima za Europu. Hoćemo li krenuti u ovom ili u onom pravcu. I ljude to vrlo zanima, oni to iskreno kažu i mislim da trebamo svi sudjelovati u izborima od 22. do 25. svibnja. Hvala vam, vrijeme za gospodina Ferhovštata. Ono što nam je potrebno su političari koji će braniti Europu. Do sad smo ju e, branili koristeći argument mira koji je dobar, ali potrebno je nešto što je bliže ovim generacijama. To je stvaranje radnih mjesta koje mogu pomoći gospodarstvu, a na europskoj razini moramo čuvati čitav niz vrijednosti koje ne moguće čuvati na nacionalnoj razini. Daću vam e, primjer vezan uz osobno, uz privatnost. Vidimo e, da, su potrebni propisi o zaštiti osobnih podataka, to, to su dokazali slučajevi poput, onog, poput Snowdena. To se, to će zasigurno značiti mladim generacijama, našim građanima. A uz nove odluke Europskog suda koje se tiču Google-a vidimo da smo na dobrom putu, zato što sud veli da imate pravo na zaborav na internetu. Zato privatnost je svima potrebna kao temeljna vrijednost i mislim da će ove vrijednosti prepoznati mladi ljudi i da će se vratiti ideji Ujedinjene Europe. Hvala vam, eh, Jean-Claude Juncker. Moramo prestati govoriti o Europi na način na koji smo to činili do sada. Vrlo često nacionalne vlade <clears throat> kada trebaju na sebe preuzeti odgovornost, onda sve svaljuju na Europu. Jer e, mislim da moramo ponovno objasniti što je Europa. Moramo mladima reći da Europa slada slabi kako gospodarski tako i demografski. I došlo je vrijeme da se ujedinimo. Moramo reći građanima da nam treba Europa, da danas nemamo Europu i da nemamo euro. Sve bi zemlje bile u otvorenom monetarnom ratu i imali bismo još veću financijsku i monetarnu krizu. Europa nas štiti. Hvala vam, Aleksis Cipras. Το μεγαλύτερο έλλειμμα σήμερα Vidimo veliki deficit u Europi, je riječ o demografskom deficitu. Građani ne sudjeluju u ovim izborima zato što smatraju da njihov glas neće doprinijeti definiciji europskih strategija. Europski parlament e, dobiva e, sve više ovlasti. Međutim, e, vrh 28 zemalja članica vodi gospođa Merkel. I gospodinu Junckeru želim reći, pa što se dogodilo na susretu na vrhu u Kanu kada je na kojem je sudjelovao Barozo i tada su se donijele ove odluke koje su naštetile Grčkoj i Italiji, a nismo e, znale da se one, da nismo znali da se one uopće donose. Trebamo poštovati ustave, trebamo poštovati grčki ustav kada govorimo o ovim mehanizmima. Gospodine Šulce, koje je vaše stajalište o tome? Pa, spominjali smo razloge zbog samog odaziva. Mislim da su u prošlosti europski izbori bili dosadni, nije bilo sučeljavanja i također to se iskorištavalo za izbore u e, zemljama i sada se stvari mijenjaju. Mislim da ovo sučajavanje pokazuje da se situacija mijenja u Europskoj uniji, da imamo više kontroverznih rasprava, više transparentnosti i to je korak naprijed, ali također imamo 27 milijuna nezaposlenih u Europskoj uniji i imamo 6 milijuna nezaposlenih mladih. Imamo najvišu stopu utaje poreza i prijevara s porezima u Europskoj uniji ikad. Dakle, porezni obveznici trebaju plaćati špekulacije a oni čekaju ne više Europe nego drugu Europu. A ako raspravljamo o konkretnim prijedlozima kako promijeniti Europu da bude pravičnija, pravednija, onda sam siguran da ćemo tom raspravom e, podići i odaziv glasača. Hvala. Pređimo sada na temu korupcije. Što mislite koliko daleko ćete ići u borbi protiv korupcije? I drugo, mislite li također da lobisti u hodnicima u Briselu predstavljaju dio tog problema? Skakeler. Da, naravno, oni su dio problema zato što imamo previše lobista koji se kreću ovim hodnicima. Ali ne samo i hodnicima, već i hodnicima komisije. Njih šalju ove ili one interesne skupine koje troše milijune na lobiranje ali ono što nam treba je da saslušamo glas građana. Oni su pravi dionici, oni su oni s kojima trebamo komunicirati. Međutim, njihov glas se ne čuje. Lobisti pronalaze način da uđu u ove zgrade, oni imaju milijune kojima utječu na zakonodavce. Oni utječu na odluke povjerenika. impresivno je što nekada možete sasvim jasno vidjeti i neka pisma koja su naslovljena od strane pojedinih tvrtki. Mislim da je, da je lobiranje nešto vrlo slično korupciji, to nije način na koji možemo nastaviti. Moramo slušati glas građana, a ne onaj lobista. E, Gospodine izvolite. Dakle, problem nisu lobisti, nego je problem u tome da s vremena na vrijeme, kao što smo vidjeli e, mi prošle godina u komisiji, da e, tu nastaje korupcija. To je problem. I naravno protiv toga se trebamo boriti i trebamo i razraditi nova pravila, a to smo i učinili u prethodnom e, parlamentarnom sazivu kako bismo ojačili borbu protiv korupcije, protiv lobista i zapravo je pitanje ko su ti ljudi koji vas e, predstavljaju i koja je etika političara koji dolaze u parlament, ali uz lobiranje i uz korupciju mislim da je glavni problem u komisiji, jer je Skakeler govorila o komisiji, je pitanje vodstva i neovisnosti od nacionalnih država, naročito od Pariza i Berlina. Stvarno vodstvo komisije uvijek telefonira Berlinu i Parizu prije nego što krene djelovati. Ja to smatram da je danas najveći problem. Treba nam vodstvo, a ne da budu tajnici. Hvala vam. Prelazimo na Jean-Claude Junckera. Želim vas podsjetiti da imate e, na raspolaganju džokere koje možete iskoristiti. Da, jasno je da moramo bolje uokviriti rad lobista. Moramo se svim sredstvima boriti protiv korupcije kako u našim nacionalnim državama, tako i na razini Europe. Ali ne možete i interesnim skupinama zabraniti da se zalažu za svoje interese. Svaki povjerenik mora objaviti s kim kontaktira i što radi kako bi građani znali što radi osoba koju je izabrala i neka građani odu glasati neka oni postanu lobisti demokracije neka ne dopuste da lobisti na nedemokratski i populistički način e, to rade odite izađite na glasanje ako se želite boriti protiv lobista Hvala, prelazimo na gospodina Ciprasa. Evropi i vjetara Ovdje govorimo o strukturalnoj korupciji, to je naročito prisutno na jugu Europe. Borba protiv korupcije nije samo pitanje koje se tiče zemalja članica, ono se, ona se odnosi i na cijelu Europsku uniju. Mislim da je potrebno donijeti europske propise koji će biti transparentnosti i koji će se transparentno boriti protiv korupcije. Potrebno nam je učinkovito zakonodavstvo za borbu protiv utaje poreza, koje se, zakonodavstvo koje će se ticati financijskih transakcija. To su sve područja kojima se e, nalaze primjeri koruptivnih aktivnosti. Međutim, za ovo je potrebna politička volja, politička odlučnost glavnih ljudi u Uniji. Zato što iza ovih e, pokreta nalazimo velike interese. Naprimjer, u Italiji suci, suci se bore protiv e, mafije, protiv korupcije. Hvala, gospodin Šulc. Jasno je da mm, su institucije poput e, e, komisije i e, Europskog parlamenta meta lobista, no na Europskoj uniji nam treba sljedeće. Dakle, imali smo slučaj u Europskom parlamentu, imamo dva zastupnika koja su podnijela jedan amandman, a bili su plaćeni za to. Jedan je već osuđivan u svojoj zemlji na četiri godine zatvora i dakle treba nam zajedničko shvaćanje da korupcija ne ovisi o telefonskom pozivu Baroza gospođi Merkel, nego ovisi o e, tome hoće li surađivati zemlje članice s nama u borbi protiv korupcije. U našoj strategiji donošenja zakona uvijek objavljujemo ono što želimo postići, a onda predamo cijelu strategiju lobistima. Dakle, imam, potrebna nam je transparentnost u registru lobista i također u parlamentu. To je ono što trebamo ostvariti kao komisija. Hvala vam. Skakeler je zatražila da iskoristi svoj džoker. Da, vi ste govorili o tome što smo u parlamentu radili, kako smo se borili protiv e, lobista. Napravili smo mogućnost e, registriranja u upisnik za lobiste, što je na dobrovoljnoj bazi. Mi moramo imati takav upisnik, ali moramo također znati e, koji su sve izvori prihoda koji imaju europski zastupnici, gospodine što Vi sigurno imate puno toga za prijaviti. Ja Mislim također, gospodine Šulc, da nije u redu da ste zabranili Transparency International da istražuje. Vaše vrijeme je isteklo. Gospodin Ferhovšar želi iskoristiti džokera. Možda Ska Keller to ne čini, ali ja se koristim registrom transparentnosti Europskog parlamenta, upisujem tamo što zarađujem i svaki novinar u Europi može pogledati te podatke i vidjeti kakva je situacija. Dakle, ja sam otvoren, transparentan član ovog doma. Nadam se da vi činite isto. Shall we move to... U redu, prelazimo na drugu temu. Zapravo tu imamo problem. Mi smo vama, vas predstavili kao službene kandidate, ali neki smatraju da možda nitko od vas neće postati predsjednikom Europske komisije. Kako odgovarate na to? Ska Keller. Mislim da je zaista velika mogućnost da netko od nas bude predsjednik Europske komisije i mislim da tako treba i biti jer da građani mogu izabrati predsjednika Europske komisije veliki je korak napred u europskoj demokraciji. To stoje u Lisabonskom ugovoru. A zemlje članice ako se odluči izabrati nekog drugog, onda će na taj način prekršiti Lisabonski ugovor koji je po tom pitanju vrlo jasan. To bi bio veliki udar za europsku demokraciju. Treba poštivati europske građane i tako u sljedećih pet godina ne možete reći građanima zašto nisu izašli na birališta. Mi smo htjeli da situacija bude demokratskija, Htjeli smo staviti lice na sve ovo. Evo, vidite kamo smo stigli, a na državama članicama je da poštuju europske zakone. Gospodin Verhofstadt. Well, I think it's unthinkable. Mislim da je nezamislivo kad bi se izabrao netko izvan našeg kruga kandidata. Mislim da se svi slažemo oko toga. Dakle, to je danas eh, naš prvi sporazum, nešto oko čega smo jedinstveni. Ne, ozbiljno. To može biti samo jedan od kandidata jer e, inače bismo mogli zatvoriti vrata Europskog parlamenta i također europske demokracije, kada bi to bila samo jedna igrica koju igramo svakih pet godina. A onda se okupe zemlje članice iza zatvorenih vrata i odaberu nekog drugog. To nije dopustivo. Također smo s političkim strankama na europskoj razini dogovorili da ćemo reći da kandidati moraju također imati većinu to ne mora nužno biti kandidat e, sa najvećim brojem glasova. Dakle, e, to je normalno, to su pravila parlamentarne demokracije. Dakle, onaj koji ima najbolji rezultat može stvoriti ovu većinu. Ali to mora biti neko kandidata. Gospodin Le, le 28 predsjednika vlada i 28 vlada potpisalo je Lisabonski ugovor. Parlamenti su ga ratificirali, a tamo stoji da Europsko vijeće mora uzimati u obzir rezultate europskih izbora. Ako neke zemlje članice Europskog vijeća to ne učine, to će biti njekanje demokracije ako se ne budu poštovali rezultati europskih izbora, više nitko neće izaći na birališta, jer ćemo jednostavno time reći da građani nisu bitni, već šefovi država i vlada. Hvala vam gospodine Junker. Aleksis Cipras. Demokratizacija Europe, to je ono što se mora dogoditi. Međutim, budemo iskreni. Glasači ne izlaze na izbore i tome ne čudi. U to je upletena i gospođa Merkel, pa zašto ne bi izabrali nekog drugog? Ukoliko žele nastaviti sa politikama koje dijele Europu, a kojih je strah Europe, i demokracije u Europi, ako je strah građana. Ukoliko programi nisu donijeli e, rezultate, ukoliko niste odgovorili na pitanja građana, dakle odgovor je moramo nastaviti sa više demokracije u Europi jer inače san i vizija Europe više neće postajati. Uh, uh, Zanimljivo pitanje svakog dana moram odgovoriti 20 puta na njega. To je apsolutno jasno. Mislim da šefovi vlada i država mogu učiniti što žele iza zatvorenih vrata, ali e, ne može biti da će predsjednik komisije biti odlučen zakulisno. Neko od nas će biti budući predsjednik ili predsjednica Europske komisije, a kad bi se osudili imenovati nekog drugog, onda ta osoba ne bi dobila većinu u Europskom parlamentu, jer nitko ne bi tamo glasao za nju ili njega. Postoji nešto zanimljivo, jedan zanimljiv element. Niti jedan šef države ili vlade je iznio to stajalište sve do danas. Samo je gospođa Merkel rekla da tu nema automatizma. To je istina, ni u Njemačkoj nema automatizma. Dakle, ona mora također e, imati podršku koalicije. Nisam iskoristio Jokera, dakle mislim da ću iskoristiti još ovih dodatnih pet sekundi da vam kažem da jedan među nama je sljedeći predsjednik Europske komisije, vi obraćate se njemu. Oh. I think Mislim da će mnogo htjeti iskoristiti Joker ovdje. Ne, to će učiniti građani koji će iskoristiti Jokera. Prelazimo sada na posljednje pitanje, jer vi ćete imati svaki po 30 sekundi, jer eh, dolazimo do kraja emisije. Posljednje je pitanje ono koje se odnosi na viziju. Zašto bi građani trebali glasati za vas? Gospođo Skakeler. Moja ponuda vama, građanima Europe koji živite u Europi je da ću se ja fokusirati kako bi Europa ispunila svoju zadaću na stvaranju novih radnih mjesta, borbi protiv klimatskih promjena, socijalne sigurnosti, da ćemo oživjeti europski sam, da se pobrinemo za svakoga, da ćemo stvoriti Europu za ljude koji u njoj žive. Uzmimo ponovno Europu u svoje ruke, učinimo to 25. svibnja, ali i nakon tog datuma, to je moj dar vama. Gospodin Ferhofstadt. I want to do so a lot of... Htio bih toliko toga reći da ne mogu to reći sve u 30 sekundi, ali ono što je glavno je da nam je potrebno vodstvo u EU i vizija za budućnost, zato jer je to ono što traže naši građani, to je ono što žele vidjeti od vodstva Europske komisije. Dakle, trebamo popraviti gospodarstvo, otvoriti radna mjesta, i to su moji prioriteti za sljedećih pet godina. Evo, uspio sam. Uspjeli ste. Uspjeli ste. Gospodin Juncker. Želim Europu koja ne radi na podjelama. Želim stati na kraj umjetnim podjelama između sjevera i juga, novim i starih zemalja članica. Želim Europu mudrih kompromisa, Europa koja će učiniti to da se njezini građani zaljube u Europu. Alexis We'll use my jokers also. Ah. Iskoristit ću i svog džokera. Prije svega želimo Europu koja će biti Europa naroda. Dakle, moramo uključiti sudjelovanje građana. Parlament donosi važne odluke, građani trebaju odlučivati o temeljnim stvarima putem referenduma. Ne, to se ne smije činiti iza zatvorenih vrata. Ne smije se nadilaziti suverenost eh, građana, naroda. Moramo ukloniti trojku. Trojka je katastrofa. Potom je potrebno riješiti pitanje duga, a to ćemo postići uz pomoć jedne konferencije socijalne kohezije na osnovi solidarnosti. Hvala gospodine Cipres. Sada Martin Schulz. Mi živimo u Europskom domu i moramo otvoriti prozore i omogućiti da građani saznaju tko je u toj kući i tko glasa o njima. Želim staviti na prvo mjesto interese običnih građana. Dugo kao bio gradonačelnik, bio sam jedan od općinara i znam da građani žele da Europa svakome da mogućnost za bolji život, naročito mladoj generaciji za bolju budućnost u Europskoj uniji. Hvala vam lijepa. Dopustite mi da kažem da su svi kandidati nešto dogovorili, odnosno da mm, Ska Keller nam, ako nam može dopustiti nekoliko sekundi, Danas raspravljamo o Europi, međutim ne smijemo zaboraviti da izvan Europe ljudi pate siromaštvo, rat i želimo reći da nam je stalo i zato smo svi danas sudjelujemo u kampanji Vratite nam naše djevojke. Hvala. Hvala kandidatima i na ovome. Naše sučeljavanje je završeno. Zamolit ću Konara da nam ispriča što se dogodilo vani dok razgovaramo. Imamo 63 tisuće tvitova. Deseci tisuća ljudi sudjeluju u ovom sučeljavanju možete pogledati naše web stranice za podrobniju analizu. Hvala vam. Evo, znate što trebate reći. Hvala svima što se sudjelovali na, u ovom jedinstvenom događaju i molim vas da i dalje sudjelujete u online raspravi i također sudjelujete na raspravi na e, stranici europa.tv. To je sve za večeras iz Brisela od nas, od tima u Europskom parlamentu. Želim vam laku noć.